Dobro kolege, molim vas da zauzmemo mjesta. Hvala kolege. molim vas ljudi do straga, smirite se, uđite, sjednite, ovo neće biti dugačak sastanak, ali molim da ljudi sjednu, hvala. Ovo neće biti dugačak sastanak odbora. Dakle, kao što znate, ovo je sastanak tri različita odbora, proračun, vanjski poslovi i odbor za razvoj, zato imam su predsjedatelje koji sjede pred vama kolege, molim vas, e, glasovat ćemo, to neće dugo trajati. Možemo li usvojiti dnevni red broj 1? Jedina svrha je da se glasuje o E, uspostavljanju fonda za održivi razvoj, točka četiri. možemo li to usvojiti? Hvala. Nemam nikakve objave, samo želim reći da je ovo privremeni sporazum. Ako ga danas odobrimo, o njemu ćemo glasovati na plenarnoj sjednici u četvrtak, a rasprava će biti u srijedu. To je brza procedura koju su dogovorili izvjestitelji i su izvjestitelji iz tri odbora i političkih klubova. E, potpredsjedatelji iz proračuna, želite li nešto reći? Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih samo želio iskoristiti ovu prirogu i ispričati gospodina predsjednika odbora za proračun gospodina Žana Tojona koji večeras nije mogao biti s nama je on, njega je ovaj, da se je jako interesirao. Želio bih naglasiti važnost iz mnogo e, razloga. Ono što večeras radimo je jako važno, ali želio bih istaći jednu stvar e, koja je važnija od svega, a to je da je velika većina građana Europe koje žele od nas vidjeti da radimo sve što je u našoj moći da pomognemo e, ljudima da ostanu u svojim zemljama porijekama porijekla. Što god možemo učiniti, to je jedna od središnjih karakteristika EFSD-a, znači učinimo to ako je to ikako moguće. Hvala. Hvala gospodin eh, Kalister je predložio da nastavimo s dnevnim redom u interesu vremena. Idemo na točku 3. Imamo zapisnik sastanka 11. i 24. travnja. ako imate bilo kakve primjedbe, molim vas pošaljite to tajništvo ako ih ne pošaljete. E, usvojit ćemo sada glasovanje, no prije glasovanja i ovo je povijesno zakonodavstvo. Tri odbora su uključene, tri su izvjestitelja. Želim nešto reći, e, ljudi žele nešto reći. Gospodin Kukan iz odbora za vanjske poslove. Hvala. Ja mislim da je ovaj dosije usvojen u rekordnom vremenu. To je bio vrlo zahtjevan dosje u vrlo originalnom formatu. Tri odbora, tri izvjestitelja su se trebalo o tome dogovoriti. Zahvaljujem svima osoblju i svima koji su sudjelovali u raspravama o ovome dosjeu. Naročito bih zahvalio dvojici dvoje e, e, e, su izvjestitelja gospođi Gardija Zabali i e, Fruzulici, Franculici i tu vidimo da Europski parlament može e, obaviti posao na tako zahtjevnom e, dosjeu jer smo se svi složili stoga bih zamolio sve kolege da glasuju i da budu za. Hvala. Hvala najljepša. A sada gospodin Franculice iz eh, Odbor za razvoj. Hvala predsjedateljice, dame i gospode, gospodo drage kolege, prije svega želje bih zahvaliti drugoj dvojci su izvjestitelja gospođe Gardis Balen i gospodinu Kukanu kao izvjestiteljima u Sjeni, našem osoblju koji, eh, koje je jako dobro surađivalo s nama, također eh, predsjednik izvjestiteljima tri odbora i koordinatorima. Surađivali smo tokom vrlo teškog procesa pregovora i zapravo vrlo je bilo važno i konstruktivno da smo uspjeli jedni druge podržati i da imamo jednu čvrstu e, poziciju kao parlament. Jako mi je drago što ćemo glasati o konačnom tekstu FSD-a. To je vrlo važan instrument koji može mobilizirati otprilike 44 milijarde e, ulaganja za održav e, gospodarski razvoj i promovirati otpornost partnerskih država u u Africi i istočnim zemljama Europe. FDA će se usredotočiti na stvaranje ravnih e, mjesta socioekonomskog e, sektoru, uključujući mala i srednja poduzeća. Implementacija FSD će biti vrlo teška, no preko sudjelovanja Europskog parlamenta, a to, je vrlo važno u strateškom tijelu kao promatrači zajedno sa svim drugim alatama koji su nam dostupni. Siguran sam da ćemo koristiti našu eh, moć da eh, pratimo ovaj instrument, da ga kontroliramo tako da FD zaista služi svojim ciljevima i svrsi. U svakom slučaju siguran sam da FSD će biti uspjeh Europske unije, da će to promovirati vrijednost Evropske unije i zaista e, vas molim i savjetujem da glasate za. Hvala. Hvala zadnje, ali ne najmanje važna osoba, gospođa Gareza Bal za Hvala lijepa. Mislim da smo svi jedva dočekali ovaj trenutak, jedva čekamo glasovanje i moram reći da smo doista popravili cilj ovog fonda i tako i poboljšali sam e, tekst. Naravno, zahvaljujem, zahvaljujem svojim kolegama. Mislim da smo radili odlično, odlična suradnja između ova tri odbora. Radi se o vrlo pozitivnom pristupu. Učili smo e, radeći ovaj posao, a prije svega želim naglasiti dobru suradnju sa tajništvima svih triju odbora. Iznimno je važno surađivati. Vrlo je teško bilo koordinirati sva ta tri odbora i doista vrijedilo je trud suda. Osim toga, u tehničkim trijalozima koje smo radili ili proveli smo sate i sate tamo, tako da smo doista mogli posvetiti vremena problemima koje imamo sa vijećem ova posljednja četiri e, mjeseca nakon toliko sati pregovora. Hvala, hvala puno svima, a naravno i tajništvu mog političkog kluba koje nam je jako pomogao. U redu kolege, jedan glas o cijelom paketu, znači to će biti jednostavno, nekoliko minuta će trajati. A, dakle, otvaram glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je otvoreno. Imam imena ljudi koji nemaju kartice, kartice su ovdje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Čekajte, što se događa? Tehnički problem. Brojevi su se u zadnji trenutak promijenili. Još jednom ćemo, ponovit ćemo. broj glasova je pao sa 87 na 75, ne znam zašto. Znam da neki imaju kartice. Oni koji nemaju kartice, dajte nam imena da to dodamo. Zaustavit ću glasovanje, počet ću iznova. Ne znam zašto su se stvari tako u zadnji trenutak promijenile. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Onda glasovanje zatvaram u redu. 76 za, 10 protiv, 3 suzdržanih. Gospodin Preda, eh, možemo provjeti ovo je odličan eh, ishod. Hvala svima, svim osoblje koje je jako naporno radilo, kao i svim zastupnicima koji su uložili trud u ove eh, dosije. Hvala. Odbor za razvoj počinje ovdje u 8 sati.